pitanje napadi na škole i bolnice kao kršenje e, ljudskih prava. E, AFET i DEVE su nadležni za to. E, gospođa Valencione ima dvije i pol minute. Izvolite. Hvala predsjednice. Nadam se mm, da će moji komentari mm, biti korisni. E, e, imamo liječnike e, koje rade, učitelje koje rade, nastavnike koje rade u područjima sukoba, koji pokazuju ogromnu hrabrost, koji riskiraju vlastiti život kako bi dali malo humanitarne pomoći e, u tim područjima. E, e, međunarodna zajednica ne čini dovoljno za područja u sukobu. Tu zaista vidimo da smo zakazali Napadi na civilne institucije se množe, naročito e, na škole i bolnice u mnogim područjima sukoba. Ne govorim o pojedinačnim slučajevima, to je e, sada e, uzorak ponašanja u ti napadi na škole i bolnice. Imamo ih na desetke i Eh, ti napadi dovode do stotine eh, osoba koje smrtno stradaju. Situacija se stalno pogoršava. Eh, to treba prestati. Civilno stanovništvo je danas najveća žrtva sukoba. Sve više E, aktera u Siriji i Iraku doprinose tome da se krše e, e, ljudska prava. Moramo koristiti one instrumente koji već postoji. Već imamo mnogo takovih instrumenta koji su definirani sporazumima E, što e, radi Evropska unija kada dolazi do sustavnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava? Trebamo Evropsku uniju koja e, poštuje svoje osnovne vrijednosti. Hvala lijepa. Gospodin Selem ima dvije minute. Hvala lijepa predsjednice. Prije svega želim zahvaliti vijeću na sudjelovanju u ovoj raspravi. Također želim pozdraviti ono što je upravo rečeno. Dakle, želim odati počast svim humanitarnim radnicima u svijetu koji riskiraju život kako bi spasili tuđe živote. U velikom broju slučajeva oni plaćaju visoku cijenu za to. Povrede međunarodnog humanitarnog prava odvijaju se u različitim sukobima u Siriji, Jemenu i Palestini. Prečesta su pojava i čak su postali uobičajena pojava. Ne radi se samo o kolateralnoj šteti, e, ono, posljedici, neizbježnoj posljedici rata, nego su to e, namjerne, namjerna djela. Prošlog stoljeća donesene su prve odredbe kako bi se u međunarodno pravo unijela zaštita humanitarnih djelatnika u sukobom zahvaćenim područjima. Međutim, dolazi do teških kršenja ciento veinte millones de ljudskih prava i velikog broja sukoba na svijetu. 120 milijuna građana je raseljeno i treba im eh, humanitarna pomoć. Kada bismo ih eh, okupili na jedno mjesto, oni bi pokrili cijeli teritorij Francuske i Španjolske. Imamo sukobe koji traju više od deset godina poput onoga u Jemenu ili pet godina poput onoga u Siriji ili izraelsko-palestinski sukob koji već traje četiri generacije, četiri pokoljenja. Ne možemo dopustiti da se to nastavi. To je naša pravna i politička obveza i sukladno tome moramo tražiti da se ovi napadi na bolnice i škole obustave, da se obustave napadi na civilne institucije čiji su žrtve žene i djeca. Usmeno pitanje postavlja također pitanje koje se konkretne mjere tu poduzimaju i u oči humanitarnog sastanka na vrhu u Istanbulu. E, tražim kao predstavnik parlamenta koji će predsjedavati izaslanstvom od zemalja članica da poduzmu odgovarajuće obveze u poštivanju humanitarnog prava na međunarodnoj razini kako bi se omogućilo pristup humanitarnoj pomoći i onima kojima to treba. E, hvala, gospođa Henis Plasvert, riječ. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večera s vama. Napadi na škole i na bolnice u sukobom zahvaćenim područjima i nešto što ne možemo tolerirati. Vi kao i vijeće jednoznačno osuđujete takva dijela. Ispunjavanje zahtjeva međunarodnog humanitarnog prava je nešto čega se Evropska unija mora pridržavati. Zato je vijeće donijelo smjernice još 2000 i 2005. godine koje su revidirane 2009. godine. Europska unija podržava ispunjavanje zahtjeva međunarodnog humanitarnog prava što se odražava i u akcijskom planu o ljudskim pravima i demokraciji koje se odnosi na razdoblje od 2015. do 2019. Na 32. međunarodnoj konferenciji Crvenog križa i polumjeseca Europska unija je ponovila predanost zagovaranju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i u kontekstu konzultacija na svjetskoj razini dogovorene su i neke zajedničke poruke. Vijeće je u svojim zaključcima iz prosinca već reklo da bi svjetski humanitarni summit trebao dovesti do konkretnih obveza e, na koje će preuzeti svi akteri, posebno što se tiče osiguranja pristupa humanitarnoj e, humanitarne pomoći. Mi se radujemo pripremama za održavanje samita na sljedećoj plenarnoj sjednici u Svibnju. Što se tiče nekih specifičnih situacija, u listopadu prošle godine vijeće je progovorilo o situaciji u Siriji, da je pozvalo sve strane u sukobu da stanu na kraj e, arbitranom e, raketiranju civilnih područja te infrastrukture poput škola i bolnica. Što se tiče Sirije i Iraka, Evropska unija i države članice su iskazale zabrinutost zbog teških povreda međunarodnog humanitarnog prava, što uključuje napade na škole, bolnice, tržnice i druge civilne ciljeve. Što se tiče Jemena, vijeće je u 11. Eh, mjesecu 2015. godine navelo da je poštivanje međunarodnog humanitarnog prava važno kako bi se došlo do dugoročnog rješenja sukoba. Također se ponovno zatražilo provođenje e, neovisne istrage u sve povrede međunarodnog humanitarnog prava. To je isto tako sastavni dio Europske regionalne strategije za Siriju i Irak, Europske unije a to je vijeće donijelo u ožiku 2015. godine. Tom prilikom je vijeće zatražilo da se u svakom trenutku zaštiti, zaštite bolnice. I kada se god razgovaralo o situaciji u Siriji, Južnom Sudanu, e, Ukrajini, posebno se govorilo o obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Što se tiče promičbe prevencije E, povreda međunarodnog e, prava 2011. godine donijela e, donesena odluka temeljem koje Evropske unije i države članice moraju potaknuti pitanje sudjelovanja u Međunarodnom kaznenom sudu u dijalogu sa trećim zemljama, skupinama zemalja i regionalnim organizacijama. To je ključni instrument za promicanje poštivanja međunarodnog humanitarnog prava. I na kraju što se tiče samih povreda međunarodnog humanitarnog prava, Evropska unija je donijela brojne restriktivne mjere u kontekstu vanjskog djelovanja. Riječ je o Siriji, Jemenu, Libiju, Burundiju i nekim trećim zemljama. Nema sumnje da je vijeće kao i vi zabrinuto zbog povreda međunarodnog humanitarnog prava što uključuje i napade na obrazovne i zdravstvene ustanove. Vijeće kontinuirano prati situaciju, poduzimat će mjere i dalje će djelovati sukladno razvoju situacije. I zaključno, dopustite mi da kažem zašto je ovo toliko bitno. Želim još jedanput istaknuti da ne smijemo nikada zaboraviti što je najvažnije u međunarodnom pravu. Radi se o ljudima, o obiteljima, o djeci, o ženama i ne smijemo izgubiti iz vida čovječnost u našoj vanjskoj politici. Moramo se vratiti na svoje temeljne vrijednosti. Hvala. Hvala. Hvala gospođo ministrice na vašem izlaganju. A sada dajemo riječ predstavnicima političkih klubova, odnosno klubova zastupnika. Prvi ima riječ gospodin Predao ime Pučana na jednu minutu. Hvala lijepa. Rezolucija o kojoj ćemo glasovati sutra snažno suđuje učestale napade na škole, bolnice i ostale civilne ciljeve u e, slučaju sukoba. Time se krši međunarodno humanitarno pravo. A međunarodno humanitarno pravo se temelji na načelu da ne smije biti napada na civile i civilne ciljeve. Ovaj tekst je vrlo uravnotežen, no nažalost krajnja ljevica je, kao i obično, predložila neke amandmane koji nemaju nikakve veze s ovom temom, a to su teme poput pobačaja, situacije u Izraelu i sl. Neprihvatljivo je da obsesivno progovaramo o istim temama kojima se bavi krajnja ljevica i nadam se da ostali klubovi neće podržati e, takav, takav postupak. Hvala. Hvala, gospodin Panceri, na dvije, minutu, minute. Hvala. Kao što znamo, međunarodno humanitarno pravo primjenjuje se u slučaju oružanih sukoba, tamo gdje stupanj nadzora nad poštivanjem vladavine prava i pojedinačnim pravima je doista slab. U posljednjih nekoliko godina vidimo sve češće napade na civilno stanovništvo, a time se ni ne štede pripadnici humanitarnih organizacija. Toga je posljedica više nerazlikovanje civilnih i vojnih ciljeva i također nepoštivanje posebnog statusa objekata i e, humanitarnih struktura s obzirom na njihovu neutralnu ulogu u sukobima. Upravo stoga što e, su neprijatelji svi oni koji pomažu mojim neprijateljima, onda se i takvi objekti smatraju ciljevima. U posljednjih nekoliko mjeseci imali smo slučaje kršenja od strane e, partnera i institucija koje su partneri Europske unije. Tu mislim na napade na bolnice liječnika brez granica u Afganistanu u listopadu i također e, u siječnju Jemenju čega je autor Zaudijska koalicija. Samit o međunarodnom humanitarnom pravu u Istanbulu mora iznaći konkretne mjere koje će omogućiti međunarodnoj zajednici da bolje zaštiti civile i djelatnike humanitarnih organizacija koji su ugroženi i također treba kazati počinitelje naravno prepoznati počinitelje takvih napada i o njih treba privesti odgovarajućim sudovima za, za ratne zločine. Također treba istražiti kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Tražimo i da Europska unija poduzme mjere, dakle da se prizna ova izvanredna situacija i da se iskoriste svi raspoloživi instrumenti, a od vijeća i visoke predstavnice za e, vanjsku politiku tražimo da se na tragu samita u Istanbulu založe za e, stalnu raspravu o ovim pitanjima. Hvala. Hvala gospodin Demet Mekrema riječ na dvije minute. Eh, Uvaženi kolege zastupnici, u Flandriji odakle dolazim, kao i u drugim dijelovima Europe, poznavali smo strahote rata, eh, imali smo i rovove, a nakon rata je podignut jedan flamenski spomenuk, spomenik na kojemu na više jezika piše nikad više rat. Međutim, e, sada još uvijek e, nije e, ispunjeno ono što stoji u tom sloganu. Moji bake i djedovi su nam dakle, govorili su nam o o tome kakva je bila situacija nekada. Isto tako vidimo i strahote na televiziji. E, civili su mete, a pritom se ne štede niti škole i bolnice. To bi trebalo biti zaštićena mjesta. To se ne događa samo u Siriji, Afganistanu i Jemenu. To sam vidio i na istoku Ukrajine, pa čak i u Europi, gdje dolazi do militarizacije i do namjernog napadanja bolnica i škola. Prečesto se događa da međunarodno humanitarno pravo popušta pred eh, politikom eh, najjačih. A gubitak života se otpisuje kao kolateralna šteta. Velik broj instrumenata koji su na raspolaganju Europskoj uniji kako bi se poštivala temeljna načela međunarodnog humanitarnog prava je nešto što je svima dobro poznato. Međutim, mi sada moramo pokazati da uistinu stojimo iza toga. Sljedećeg mjeseca će se održati summit u Istanbulu i treba iskoristiti tu priliku. Imam jedno pitanje. Kako to da su zemlje 2015. godine sudjelovale na 32. međunarodnoj konferenciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a nisu uspjele postići novi mehanizam kojim bi se osiguralo da se osnaži poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i kako izbjeći isti scenarij na sljedećem samitu Hvala gospodin Gerens. Hvala predsjednice. Bombardiranje jedne bolnice u Kunduzu u Afganistanu prije nekoliko mjeseci koštalo je živote više ljudi, uključujući i liječnike bez granica. Predsjednik SAD-a izrazio žaljenje zbog te situacije, zbog te tragedije i naglasio je svu težinu tih događaja. E, koordinate GPS-a bolnice Kunduza su bile dobro poznate američkim vlastima. Ovo je, nije izoliran slučaj. To je dovelo do velikog broja žrtava među pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima. Trebamo podsjetiti naše čelnike prilikom sljedećeg samita o humanitarnoj pomoći u Istanbulu da bolje poštuju međunarodno humanitarno pravo. Treba poduzeti sve što je moguće kako bi se osiguralo puno poštivanje nepristrane uloge humanitarnih djelatnika. Oni se vrlo često izlažu riziku, spremni su izdvojiti svoje vrijeme i energiju te svoje znanje kako bi pronašli rješenja za goruća humanitarna pitanja. Ova rezolucija ima za cilj promicati preventivne mjere, ali isto tako i odvraćajuće mjere što se tiče brojnih povreda međunarodnog humanitarnog prava. Među njima je uvođenje e, zabrane dostave oružja. Mi možemo sudjelovati u operacijama, ali moramo poštivati međunarodno humanitarno pravo. Isto tako je potrebno pokrenuti neovisne istrage i e, izvesti počinitelje pred pravdu, uključujući Međunarodni kazneni sud. Ukoliko uspijemo stati na kraj nekažnjenosti u ovom području, uspjećemo osnažiti autoritet Ujedinjenih naroda, a to je institucija koja je odgovorna za rješavanje e, sukoba. Želim isto tako ustrajati na nužnoj potrebi da države članice konačno ispune svoje obećanje kada je riječ o financiranju međunarodne razvojne pomoći i humanitarne pomoći. Hvala, gospođa Hvala predsjednice, dame i gospodo. Na plenarnoj sjednici u listopadu prošle godine moj klub zastupnika GUE NGL zatražio je da se napadi američke vojske na bolnicu u Kunduzu stave na dnevni red. Mi smo svi iskazali sučut i iskazali smo svoju zabrinutost zbog tih tragičnih događaja. Međutim, što se od tada dogodilo? Amerikanci su proveli internu istragu i taj skandal je naprosto nestao, kao i glasovi pacijenata i liječnika u toj razorenoj bolnici. Liječnici bez granica traže da e, se da Međunarodno povjerenstvo za istraživanje činjenica odradi svoj posao. E, to je uvedeno 1991. godine kroz dodatni protokol Ženevskoj konvenciji, međutim do sada se još nikada nije stvarno iskoristilo. Dakle, postoji instrument za utvrđivanje činjenica, međutim, potpisnice se još uvijek plaše primijeniti ga kako ne bi stvorile presedan to može značiti sljedeće. Mi se naprosto moramo nositi sa tom situacijom da će se bolnice i dalje razarati. Ja se nadam da to nije tako, no ukoliko ne izvršimo istragu u te napade i ako ne nađemo krivce, bolnice će se i dalje uništavati, kao što je slučaj u Afganistanu, Jemenu i Siriji. Ne mogu biti zadovoljna odgovorom vijeća da oni prate situaciju i da poduzimaju mjere. Ja želim neko konkretno rješenje jer e, samo ako preplašimo krivce postići ćemo da se ova situacija ne ponovi. Hvala gospođa Lohbibler na dvije minute. Thank you, chair. Hvala predsjednice. Uistinu je žalosno da države članice šutke gledaju na kršenja međunarodnog eh, humanitarnog prava. Države koje primaju oružje od država članica Europske unije odgovorne su za ciljene napade na civile, uključujući i bombardiranje škola i bolnica. U ovoj rezoluciji tražimo da se donesu djelotvorne mjere kako bi se stalo na kraj takvoj situaciji. Želimo da se podrži prijedlog zelenih da se uvede Eh, embargo na uvoz oružja iz Europske unije kada je riječ o zemljama koje su odgovorne za tako ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava. To se nadovezuje na naš prethodni poziv da se uvede embargo na uvoz oružja u Saudijsku Arabiju nakon eh, bombardiranja Jemena. Smjernice Europske unije o međunarodnom humanitarnom pravu također eh, donose neke druge mjere, međutim Europska unija ne poduzima dovoljno kako bi ih provodila. E, podržava se mogućnost e, provođenja istrage i utvrđivanja činjenica što može biti korisno i za postupak pred Međunarodnim kaznenim sudom. Istrage s ciljem e, provođenja kaznenog progona ključne su kako bi se uputila prava poruka počiniteljima kako bi se spriječila daljna stradanja i ubojstva civila. Sve veći broj napada na škole i bolnice strašan je primjer sve veće indiferentnosti prema poštivanju međunarodnog humanitarnog prava. Od ključne je važnosti da škole i bolnice bude zaštićene kao neutralan prostor i u slučaju oružanog sukoba. Predstojeći summit u Istanbulu je prilika da se ponovno ustaje na važnosti međunarodnog humanitarnog prava te da se e, porazgovara o tome kako povećati ispunjavanje odredbi tog prava. Situacija u kojoj se nalaze žene, djevojčice i ostale ranjive kategorije u sukobu također bi trebali biti u središtu ove problematike. Hvala. Gospodin Kastaldo na jednu minutu. Hvala lijepo. Napadi na škole i bolnice strogo su zabranjeni temeljem međunarodnog humanitarnog prava. A namjerno bombardiranje takvih ciljeva se smatra e, ratnim zločinom. Međutim, u posljednjih nekoliko godina međunarodna zajednica je zabilježila sve veći broj takvih napada, uključujući i napada na bolnice u Afganistanu, e, Jemenu i Siriji, te napad na liječnike bez granica. I želim odati počast e, predanosti humanitarnih djelatnika u ovoj zemlji Bez djelotvornih aktivnosti kako bi se e, suzbili ti ratni zločini i kako bi se smanjio dotog oružja zaračenim stranama ne možemo ništa postići. Zato apeliram na visoku predstavnicu Mogherini da pokrene inicijativu kako bi se uveo embargo na uvoz oružja u zemlje koje su odgovorne za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava. Naime, dostava oružja tim zemljama je povreda zajedničkog stajališta e, vijeća. Ne možemo e, prihvatiti da samo šutke promatramo tu situaciju. Hvala. Zaključili smo krug govornika u ime klubova zastupnika. Sada ima riječ gospođa Zaborska. na nemocnice a školy e, su napadi na bolnice i škole. Ovaj trend ide i dalje, nažalost. Mm, naša je tendencija. Mi moramo nešto protiv toga učiniti. E, škole i bolnice imaju jednu zadaću da pomažu ljudima. Oni koji napadaju e, te institucije Mm, bolnice i škole, to nije dobro. Očajan sam zbog toga da kolega iz GUA su opet predložili amandmane. Time postavljaju u pitanje svoje ispravnost. Pitanje je e, e, jesu li pregovori s njima čisto gubljenje vremena. Hvala. Gospodin Weidenholzer ima riječ na dvije minute, izvolite. Hvala e, predsjednice. E, ratni zločini e, ne smiju biti tolerirani naročito trpe e, zemlje poput Sirije, Afganistana, Libije i Jemena. Naročito je zabrinjavajući su za e, napadi na škole, bolnice i dječje e, vrtiće. To je cinično korištenje oružane sile i korištenje sile protiv humanitarnih djelatnika te e, zločince treba dovesti pred lice pravde na kazneni sud. Međutim, e, i progona su vrlo rijetki. E, treba podsjetiti na to da imamo, da bismo imali važan instrument smjernice iz 2011. o pridržavanju propisa međunarodnog humanitarnog prava. E, trebamo e, jasno reći koje mjere e, treba poduzeti. Ove smjernice treba učiniti obveznima. Mi smo svjesni koju ulogu igramo kao parlament. Mi ukazujemo na važnu ulogu vijeća sigurnosti E, kao i na važnost suradnje toga tijela sa Europskom unijom. E, važan, važan aspekt treba e, još napomenuti, to je rezolucija o Jemenu. To treba ovdje ponoviti. Trebamo spriječiti isporuku oružja onim državama koje krše međunarodno humanitarno pravo. Hvala. Na jednu minutu gospodin Jurek. Hvala gospođo predsjedateljice. Jedan od eh, najbrutalnijih terorističkih napada ISIS-a u posljednjih nekoliko godina bio je napad u Adenu. I to na ustanovu majke Tereze. To je bio ciljani napad. u kojem su stradale časne bolničke sestre zajedno sa pacijentima. Imamo ovdje bogati dnevni red sa raspravama o ljudskim pravima, no nažalost smo izgubili iz vida upravo ovakve događaje. Svaki puta kada se ovako nešto dogodi, kada dođe do događaja u kojima stradaju civili u oružanim sukobima, o tome treba raspravljati, a ovo je bio ciljani napad. Hvala e, riječima gospođa Sanchez Caldente na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. U trenutku u kojem glavni tajnik UN-a zoni na uzbudnu kada je riječ o stalnom e, kršenju međunarodnog e, prava nalazimo se pred prikladnom rezolucijom. Međutim, nažalost, je većina klubova zastupnika svjesno nastala izbjeći raspravu o zapadnoj Sahari, a tamo se mora primijeniti međunarodno humanitarno pravo. I tu mislim na civile koji nemaju nikakve pomoći. Dakle, mi moramo razgovarati o istražnom povjerenstvu iz 2014. godine u Gazi koje je govorilo o nediskriminiranom bombardiranju bolnica i napadima na civilne objekte.

Hvala. Gospođa Post, hvala gospođo predsjedateljice. E, gospođo ministrice, ono o čemu danas razgovaramo je sustavno kršenje ratnog prava sa napadima na civile, naročito u područjima gdje se nalazi veliki broj žena i djece. To su teški ratni zločini i zbog toga Europska unija mora poduzeti ozbiljne mjere. Riječ je o povredi prava tih naroda. Treba ispitati svaki od tih slučajeva, a e, odgovorne privesti pravdi. U protivnom, ti će se napadi nastaviti i dapače njihov će se broj povećati. Treba uvesti embargo na prodaju oružja zemljama koje pribjegavaju takvim taktikama treba također donijeti jasne mjere na teret onih zemalja koje ne poštuju obveze koje su preuzele. Situacija je doista alarmantna i Europska unija mora zauzeti zajedničko stajalište ka razoružanju na globalnoj razini. Hvala. Gospođa Tomašić ima riječ. Izvolite. Povrede međunarodnog humanitarnog prava poput napada na bolnice i škole moramo bez iznimke osuditi

takvu srbiju mnogi europski lideri ali i članovi ovoga doma beskompromisno podržavaju, a hrvatsku osuđuju jer ne dozvoljava da ju se ponižava imali smo eh, tristo fifty eight napada na eh, zdravstvene institucije u Siriji. Samo prošle godine imamo e, također napade i na liječnike bez granica u Afganistanu i Jemenu. Također, prema podacima humanitarnih organizacija, 610 humanitarnih djelatnika na međunarodnoj razini izgubilo je živote radeći za međunarodne organizacije u posljednjih nekoliko godina. Evo, to su naše statistike. Moramo poboljšati situaciju kao Europska unija, moramo djelovati ka jačanju međunarodne pravne zaštite i također naše zemlje članice moraju djelovati kako bismo izbjegli bilo kakav kako su u takvim napadima i također trebamo osuditi teroriste i oružane skupine koje se služe ljudskim štitovima i namjerno napadaju civile. Tragično je da žrtve nasilja koje pribjegavaju utočištu u bolnici se nađu izloženim takvom daljnjem nasilju. Osuđujemo ISIS kada napada humanitarne djelatnike E, ako smo mi bolji od njih, onda moramo se pobrinuti da mi to isto ne činimo. Hvala. Evo, došli smo do kraja rasprave, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Na jednu minutu ima e, riječ gospodin Polčak. Izvolite. za Hvala na riječi. Drago mi je što sam čuo gospodin, riječi gospodina Haueta, doista je došlo do velikog broja takvih napada, no ja se neću dotočiti samo na napade u Kabulu. Trebamo e, se prisjetiti svih napada koji su se dogodili prošle godine, 15. veljača 2016. godine tijekom e, ruskog napada u Amanu je stradalo 50 civila. 21. E, listopada 2015. godine oko samina imali smo 13 žrtava. Žao mi je zbog svake od tih žrtava e, tih zračnih napada koji doista krše međunarodno e, humanitarno pravo, no e, U svjetlu naše rezolucije mislim da trebamo biti objektivniji zato jer je ta rezolucija jednostrana, pristrana i zbog toga se protivimo o tome. Trebamo uravnoteženo izvješće kao što je upravo i bio izvorni prijedlog, a ne e, ovaj sada izmijenjeni prijedlog e, pod amandmanima GUA. Hvala. Riječ ima gospodin Marijas. Izvolite. Hvala. U posljednjih nekoliko mjeseci, nažalost, stalno e, raspravljamo o povredama temeljnih ljudskih prava u sukobima, naročito na sredozemlju, e, zbog onoga što se događa u Siriji, ali prošloga studenoga došlo je do sličnih napada i u Afganistanu i u Jemenu, gdje su počinjena naselja nad civilima, napadima na bolnice i škole. Čini se da postoje tu dvostruka mjerila i da e, je ugrožena naša vjerodostojnost. Međunarodna zajednica je utvrdila počinjenje ratnih zločina u Jemenu, Afganistanu i Siriji i e, to treba privesti pravdi, bez obzira na to kod počinitelji.

Hvala. Mi se slažemo sa glavnim e, načelima ove smjernice i e, ove rasprave i pravcem ove rasprave, no ne možemo ne ustanoviti da se zanemaruju pravi razlozi u osnovi ovih sukoba i to dovodi u pitanje Neizravno ili izravno odgovornost Europske unije, NATO-a i SAD-a u vojnoj agresiji na Bliskom istoku i na Sjevernoj Africi. To je dijelom i e, odgovornost Zapada koji mora odgovarati zbog napada na bolnice i škole. Kada je riječ o zločinima protiv čovječnosti, riječ je tu o žrtvama, ženama i djece koje stradavaju. I imamo tu i sukob e, kojemu je kumovala Saudijska Arabija u Jemenu i imamo američke dronove, bespiletne letjelice. To je dvodričnost licemjere, a Europska unija bi trebala služiti kao primjer u čitavom svijetu. Hvala. Time smo zaključili postupak spontanog javljanja za riječ i sada dajem riječ e, gospođi ministrici Henes Plaskart. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice očito je da se sve institucije slažu da je poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i njegovih načela u središtu našeg vanjskog djelovanja i to tako mora i biti. Zbog toga sam prije rekla da moramo ostati vjerni našim temeljnim vrijednostima i da ne smijemo nikada zaboraviti što znači humanitarno pravo, to znači zaštitu žena, djece i obitelji. E, želim odgovoriti gospodinu Demes-Mekaru. Dopustite mi da u odgovoru kažem da kao i vi žalim da se na konferenciji nije usvojio nov mehanizam, no ne smijemo zaboraviti da 28 zemalja članica Europske unije čini samo manji dio zemalja koje su sudjelovale na konferenciji. 32. konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je se uvjerila da je Europska unija stalni zagovaratelj poštivanja međunarodnog humanitarnog prava. Također, Europska unija i zemlje članice su osudile napad na medicinsko osoblje ili pacijente. Ponavljam, 28 zemalja članica Europske unije kada se ujedine govore snažnim glasom, ali opet mi smo samo manji dio ovih e, zemalja koje su sudjelovale na konferenciji. Hvala vam, gospođo predsjedatelji Hvala. Dakle, ovime smo zaključili raspravu o ovom